zapisniku ovog, ovog plenarnog zasjedanja. A sada prelazimo na dnevni red. Gospodine Pitela, vi ste se javili jer imate nešto iznijeti u vezi dnevnog reda. Izvolite. Sljedeći će mjeseci biti odlučujući za proces koji se odnosi na e, stavanja dodjele statusa tržišnog gospodarstva Kini. U e, svibnju će se sastati vijeće ministara za trgovinu, a u e, lipnju će se komisija sastati i donijet važne odluke o smjernicama. Apsolutno je odlučno da se i naš glas čuje u donošenju tih odluka moramo izbjeći odluke koje će biti štetne za europske radnike. I zato predlažem da se već danas time bavi ovaj parlament tako da se ta tema stavi na dnevni red i da se stavi na dnevni red tema rezolucije o Kini. Ne smijemo dopustiti da se dogodi nešto što će e, biti na uštrv na tisuće tvrtki i na stotinu tisuća radnih mjesta. Tko bi želio govoriti u prilog ovog zahtjeva gospodina Pitele? Gospodin Borelli, izvolite. Si, grazie. E, Hvala. Evo, mi se apsolutno slažemo s njim jer smo i mi stavili apsolutno isti zahtjev s istim motivima koje je iznio i zastupnik Pitela i očekujemo da drugi klubovi podrže taj zahtjev. Hvala. E, da li netko želi nešto reći protiv ovog zahtjeva? Gospodine Kaspari. Štovani gospodine predsjedniče, u Europi trenutno imamo više stotina tisuća ljudi koji se brinu za svoja radna mjesta. I upravo zbog tog pitanja da li će Kina dobiti status E, tržišnog partnera i zbog ovih instrumenta koji su u pitanju. Međutim, nama nisu bitni populistički prijedlozi, nama je bitna budućnost upravo tih, baš tih ljudi. A prošlog tjedna su javne konzultacije s Evropskom, Evropske komisije završile. Trenutno Europska komisija radi na procjeni učinka i u lipnju će Europska komisija nama kao parlamentu podnijeti prije prijedlog na toj osnovi. A e, na toj osnovi smo mi koordinatori odredili naš plan za daljnje djelovanje. Ali još jedan puta, ta tema je vrlo emocionalna, ali to je jako važna tema i zbog toga nije u pitanju sad jedan kratkoročni naslov u nekim novinama koji živi kratko, nego je u pitanju su živote ljuda. I zbog toga nama ne trebaju novi naslovi, nego nam trebaju trajna rješenja. Ne treba nam akcionizam, nego nam treba odlučnost prema kineskim partnerima. I u tom smislu vas lijepo molim da povučete svoj zahtjev i pomognite nam da radimo na dobrom rješenju. Mislite na sve one zaposlenike, na sve one radnike, a nemojte misliti na kratkoročne, brze uspjehe u medijima ili jako uzbudljive naslove. U tom smislu bi vam bili zahvalni da povučete zahtjev. Hvala. Gospodin Lambert. E, predlažem kompromis, gospodine predsjedniče. Radi se o vrlo važnoj temi koja nije samo emotivna. Radi se o pitanju vezanom za industrijsku politiku i za ekonomiju. I mislim da bi bilo važno da parlament govori prije komisije nego li nakon komisije. Dakle, moramo se tome očistovati. I ja e, razumijem što što traži e, socijaldemokrati i FTD da to napravimo danas, ali možemo e, to učiniti na plenarnom zasjedanju u svibnju. To će još uvijek biti prije vijeća i komisije i možda bismo to tada mogli staviti na dnevni red. Mislim da zahtjev gospodina Pitela ide jako daleko. Izvolite, gospodin Pitela. Ono što sam ja htio reći jest da se slažem s prijedlogom kolege Lamberca, ali odluka o tome kako se donosi odluka mora na, to napraviti prije e, nego svih ovih važnih e, zakazanih rokova. Dakle, ako ćemo to narediti u Strasburu, moramo imati i raspravu i rezoluciju. Nije ovo nešto što radimo za medije, nego parlament mora djelovati, ne samo govoriti. Gospodine Boreli. Hvala predsjedniče da i mi se slažemo s prijedlogom zeleni. Imamo iste motivacije kao i gospodin Pitela, u potpunosti se slažemo. Na temelju kompromisnog prijedloga molio bih da razmotrite ne, da jednostavno na sljedećem sastanku predsjednika klubova zastupnika o tome razgovaramo. I prije iduće plenarne, pune plenarne u Strasburu imamo veliku konferenciju predsjednika klubova, pa bih predložio da mi to jednostavno na toj konferenciji u okviru tog tijela eh, razmotrimo i o tome odlučimo. Evo, pokušavamo nekako unijeti malo reda u cijelu tu priču. Gospodine Pitela, vi ste tražili da danas bude rasprava o tome, a rezolucija bude stavljena na dnevni red svibanjske plenarne. To je bilo u vašem zahtjevu. Strasburgo non necessariamente oggi. Pa u Strasburu, ne nužno danas, trebamo dakle izglasati rezoluciju u Strasburu, a raspravu možemo započeti bilo danas, bilo e, u Strasburu. To je zanimljivo, gospodine Pitela, to je upravo ono što sam malo prije rekao. Pa ponavljam, rasprava sada na mini plenarnoj, a rezolucija na sljedećoj svibanjskoj plenarnoj sjednici u Strasburu. To je bio vaš prijedlog. Beruhige mal. Smirite se, molim vas, to je prijedlog kolege Pitele. Ok. dobro, gospodine Lamberts, vi ste dali alternativni prijedlog oboje, i raspravu i rezoluciju u Strasboru. Gospodin Borel je malo prije rekao, ja se priključujem prijedlozima socijalista i zelenih, to je sad malo komplicirano, jer to su dva različita prijedloga pa zato bi trebali malo reda unijeti u tu priču. Dakle, gospodine Pitela, slušajte me. Dajte još jedan puta postavite svoj zahtjev onako kako vi hoćete, pa možemo o tom glasati. Izvolite. Io sono Slažem se da raspravu i rezoluciju sve i jedno i drugo održimo u Strasburu zajedno. samo o tome ne možemo sada glasati jer to je stvar koja ide na sastanak na sjednicu konferencije predsjednika klubova. I to mi je onda vrlo žao, ali tamo se određuje što će biti na plenarnoj. Žao mi je, ali ja danas ne mogu dati na glasanje dnevni red ili bilo koje točke za dnevni red sljedeće plenarne sjednice u Strasboru. Jer dnevni red plenarne sjednice u Strasboru se određuje na konferenciji predsjednika klubova zastupnika. Vi ovdje možete i dati svoju deklaraciju, svoju izjavu sa pismeni zahtjev s tim što želite, ali se o tome ne može glasati. Pa prema tome to je sve. Pa ako je tako predsjedniče, onda imamo raspravu danas, a rezoluciju ćemo predstaviti u Strasburu. Ok. Dobro. Ne, Ljudi, vjerujte, ovo nema nikakvog smisla, drage kolegice i kolege. Mi imamo poslovnik, a poslovnik imamo upravo zato što u jednom domu sa 750 zastupnika i 8 klubova zastupnika jednostavno nije moguće raditi prema e, načelima slučajnosti. Prema tome, ja zbog poslovnika ne mogu danas ni u kom slučaju odrediti dnevni red za plenarnu sjednicu u svibnju u Strasburu. To poslovnik ne predviđa. Prema tome, ako želite da se o svemu ovoj temi raspravlja i glasuje o Strasburu, to će biti točka na sastanku predsjednika klubova zastupnika. Dakle, ja utvrđujem da ovaj dom preporučuje konferenciji predsjednika klubova zastupnika da sljedećeg trenutka, sljedećeg tjedna na svom sastanku raspravljaju o temi Kina, pristup tržištu čelika, industrija čelika danas i ko je za taj prijedlog. Dakle, mi ćemo dati prijedlog konferenciji predsjednika klubova da sljedećeg tjedna raspravljaju i to stave na dnevni red za Strasbourg. Tko je protiv toga? Nema. Tko je suzdržan? Dakle, jednoglasno smo odlučili da će to biti tako. To će odlučiti, dakle, drugi tjedan konferencija predsjednika klubova zastupnika. A sada... Prelazimo na još jedan zahtjev e, kluba zastupnika SID. Vi ste zatražili gospodine Petela da se raspravlja o najnovijim razvoju događaja u Poljskoj i njihovim posljedicama na temeljna prava. Dakle, da se to nakon izvješća Pirinske stavi na dnevni red. Ko će o tome govoriti? Gospodin Guerrero. Hvala lijepo, predsjedniče. Dakle, mi smo na zadnjem sastanku imali glasanje na kojem je sa velikom većinom glasova potvrđena naša briga za ovo stanje u Poljskoj, pogotovo ustavno stanje u Poljskoj. I mi smo zbog toga dali prijedlog da se o tome raspravlja u parlamentu. Istodobno smo predložili da komisija sa svojim strukturiranim dijalogom nastavi, dakle strukturiranim dijalogom kojeg vodi sa poljskom vladom da ga nastavi. Međutim, osim Ustavnog suda, postoje i drugi problemi u poljskoj politici koji nas uznemiruju. Primjerice, posebno njihovo interveniranje u medijske slobode. Zatim, novo zakonodavstvo u odnosu na prekid trudnoće. A to sve skupa E, dovodi u pitanje općenita prava žena, prava na reproduktivnu slobodu i tako dalje. Prema tome mi bi htjeli da se na dnevni red stavi jedna rasprava o stanju u Poljskoj nakon izvješća Pirinskog. To bi po nama trebala biti drugi, druga točka dnevnog reda danas u parlamentu nakon izvješća Pirinske. Tko bi želio govoriti za taj zahtjev? Gospođo Bjork, izvolite. Eh, e Hvala lijepa. Dakle, Mislim da bi svako u Europskoj uniji morao naša temelja načela, a to je poštovanje, tolerancija, sloboda i poštivanje temeljnih ljudskih prava ozbiljno shvaćati. A to naravno uključuje i prava žena. I Europska unija mora shvatiti da se moramo posvuda angažirati za ta poštivanje tih prava dijelom i riječju. E, prava žena se stalno krše, a ovdje je zaista u pitanju jedno od temeljnih prava žena, a to je pravo da mogu raspolagati vlastitim tijelom. Dakle, pravo pravo da mogu odlučiti žele li ili ne iznijeti dijete na svijet. Zbog toga mi podržavamo i pozdravljamo tu inicijativu. Jasno. Tko će se izjasniti protiv zahtjeva? Tko ima što kazati? Gospodin Ligutko. Mm, po pierwsze chciałem powiedzieć, że prawodawstwo tego rodzaju s jedne strane sljedeće. Zakonodavstvo na tu temu leži u nadležnosti zemalja članica, ni u kom slučaju nije u rukama europskih institucija. Nisu one za to nadležne. Drugo, poljska vlada nema namjeru mijenjati zakon u odnosu na prekid trudnoće. To smo uvijek iznova naglašavali, stoga uopće ne znam kako je došlo do takve jedne ideje da ovdje otvorimo raspravu i usvojimo rezoluciju na tu temu. Naravno, u Poljskoj se vode otvorene rasprave o toj temi, ali to je jedno pitanje kojim se bavi čitavo poljsko društvo i to je jedna javna rasprava koja o tome traje. Međutim, ako bi ovdje krenuli ka usvajanju rezolucije, to bi bila jedna vrsta poziva da se Poljacima začepe usta, da ne mogu uopće voditi unutar političku, unutar nacionalnu za raspravu o onom što je njima važno. A mislim da bi to bilo više nego arogantno, jer napokon možemo valjda dozvoliti ljudima da u svojoj zemlji raspravljaju o onom što im je važno. Drage kolegice i drage kolege, ja ovdje uopće ne mogu e, raspravu o tom pitanju E, omogućiti danas. Jako mi je drago da ste tako živahni, tako angažirani, ali zaista se moramo držati poslovnika. Sad sam čuo da ste vi još jedan prijedlog pripremili. To će nas dovesti još u velike poteškoće. Gospodin Čeinfeld i gospodinu Gonzalesu Pons ću dati još jednu riječ. Jedan put riječ, ali nakon toga moramo zbilja glasati o tome i to završiti. Predstavljač govorit ću vrlo kratko. Moj klub podržava načelo rasprave i rezolucije o pitanjima koje su od bitne značaja, ali ne vidimo zašto to moramo napraviti prilikom ove sjednice. Mogli bismo to napraviti na sjednici u svibnju ili najkasnije u lipnju. To bi omogućilo i kolegi Legutko da on ima u međuvremenu i e, kontakte sa civilnim društvom u Poljskoj kao i E, sa zastupnicima. Hvala. Gospodin Gonzales Pons, izvolite. Da, e, Čuli smo ovo što je prije mjesec dana rekla poljska predsjednica vlade. Usvojili smo rezoluciju velikom većinom. U toj rezoluciji stoji da bude li se išta novo dogodilo da će nas komisija o tome obavijestiti, a to nismo dobili. Venecijanska komisija sastaće se u lipnju, inače do sada dakle nema nikakvih novih elemenata koji omogućuju otvaranje rasprave. Potrebno je da Europski parlament slijedi ono što se događa u Poljskoj. Naravno, ne može poljski e, vlada nema sad namjere usvajati nove zakone. Ovdje je interna debata u Poljskoj i mi se kao Europski parlament ne možemo miješati u interne pitanja u Poljskoj. Mi smo Europski parlament, a ne Poljski parlament. Žao mi je. Guerrero. Gospodin Guerrero. Decirle al señor González Pons que efectivamente moram reći gospodinu Gensalesu Ponsu da mi nismo e, poljski parlament, to je točno, međutim mi smo europski parlament. I s obzirom na to da smo europski parlament, možemo raspravljati o temama koje imaju utjecaja na europske građane. Mi ne želimo zamijeniti poljski parlament, mimo mm. raspravljati o pitanjima koje su danas aktualne u Poljskoj. Međutim, e, pozvao bi se na ono što je rekla gospođa Sofie Interfeld iz e, kluba ALDE. Da, da se o tome raspravlja u svibnju ili najkasnije u lipnju. A kao što je naš predsjednik rekao, predlažemo da se na konferenciji predsjednika govori o tome kako bi se to upisalo na jednu od sesija. Ovime ćemo onda povući ovaj zahtjev i očekujemo adekvatan prijedlog vašeg kluba zastupnika za sljedeću konferenciju predsjednika. Prema tome ne moramo ovdje ni o čemu glasati. Dakle, a zašto sad svi idete? Pa još uopće nismo gotovi. No dobro. Dakle, s konsensu svih klubova zastupnika predlažem sljedeću izmjenu dnevnog reda. U četvrtak ćemo za dva, dvije točke dodati izvješće gospodina Lebretona o ukidanju imuniteta gospodine Pjehe kao i zahtjev odbora za zapošljavanje na veliko savjetovanje o socijalnim pravima u Europi i socijalnom stupu. I tu ćemo saslušati komunikaciju Europske komisije na tu temu. Da li netko želi riječ e, u vezi s tim? Ne? Znači da su se svi suglasili i time smo plan rada usvojili uz vrlo relativno malo sudjelovanje svih nazočnih. A sada se gospodin Castaldo javio u vezi poslovnika. Izvolite. Hvala Evo, pozivam na naš pravilnik i status članci 42. i 141. E, našeg poslovnika. Privlači pozornost svih e, kolega i predsjednika da ne smijemo ukidati neke ovlasti koje ima naš politički dom ni u kojem slučaju. Sutra ćemo pod kozna poj puta e, raspravljati o sporazumu između Europske unije i Turske. Raspravljat ćemo o tome i to će biti sve. Jer ovaj dom više nema niti pravo da izrazi mišljenje i da odrazi svoju političku važnost. U ovakvim raspravama E, moramo reći da se radi o međunarodnom sporazumu i kao takvom treba ga se podvrći postupku odobrenja prema članku 220 temeljnih europskih ugovora. Prema tome, to je obvezno da mi o tome glasamo. I zato tražimo da podupete naš E, zahtjev da dođe do poništenja pred Europskim sudom i tako podržavamo mišljenje velikog proja europskih građana. Hvala. Gospodine Castaldo, puno vam hvala. Uzeli smo ovo u zapisnike, mislim da će odbor za pravna pitanja i konferencija predsjednika se pozabaviti vašom intervencijom. Sljedeće javljenje za riječ, imamo li još neko u vezi poslovnika? Nemamo onda možemo odmah početi sa prvom točkom dnevnog reda. To je izvješće kolege Perinskog o Europskoj investicijskoj banci i godišnjem izvješću za 2014. Europske investicijske banke. E, za to prvo pozdravljam kod nas gospodina predsjednika Europske investicijske banke, gospodina Wernera Hoera i njegove suradnike. Dobro nam došli. A prvo riječ dajemo gospodinu Pirinskom koji je izvjestitelj. Izvolite gospodine Perinski.